Dragi kolege, ja vas molim da napustite dvoranu zato što želimo početi s obrazloženjem glasovanja i to što prije. Thank you, colleagues. We will now begin the... Hvala. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja i sada na minutu dajem riječ gospodinu Malu. Gospodine Malu, jeste li spremni Gospodin Malu. 664. Pa, broj 664. I give the floor Dobro, dajem riječ gospodinu Gutierrez Prijetu. Hvala. Europski je parlament pozvao za potrebom e, za snažnim e, zakonodavstvom od strane Europske komisije kako bismo zaštitili naše brendove i pogotovo e, stvari koje su rukom izrađene, odnosno njihovu zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Mi, nam, nama je potrebna takva inicijativa kako ne bismo izgubili tisuće radnih mjesta, tisuće građana. Trebaju e, zakonodavno djelovanje Europske komisije kako bi se zadržala ta ruralna populacija i kako bi se zadržala ta radna mjesta. U vijeću je blokirano i drugo zakonodavstvo. Imamo zaštićenu oznaku zemljopisnog porijetla za, za poljoprivredne proizvode, ali treba nam i za nepoljoprivredne proizvode. Nadam se da će ovo vijeće čuti ovu, ovu gotovo jednoglasnu poruku ovoga doma i zaštititi naše građane, obrtnike, žene od nepoštene konkurencije iz drugih dijelova svijeta jer to naravno pogađa onda gdje najviše boli kvaliteta njihovih proizvoda i lokalna proizvodnja e, obrtnika. Hvala. Gospođa Šojdrova, minutu. Hvala, potpredsjednice. Objasniti zašto sam glasala za ovo izvješće proširenje e, oznake zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode, mislim da je to važan signal za Europsku komisiju koja bi trebala pripremiti zakonodavni prijedlog u tom smislu. To je koristan korak, to je nužan korak kako bismo zaštitili tradicijske obrte i, i proizvode. Što se mene tiče, važno je da tu imamo i promičbu i prenošenje tradicije i znanja na buduće naraštaje i isto tako da se to uključi i u obrazovanje. Parlament također želi naglasiti koliko je važno ulagati upravo u to. Hvala. Hvala. Jedna minuta, gospođa Stiller. Hvala lijepa i želim također čestitati na sjajnom rezultatu 608 glasova u ovom parlamentu što je podržalo načelo podrž, proširenja ove oznake na nepoljoprivredne proizvode. Ja predstavljam Škotsku i mislim da je apsolutno važno da proizvodi kao što je recimo tvid ili škotski tartan eh, dobiju ovakvu zaštitu. Živimo u sve globaliziranijem svijetu, imamo sve više poteškoće u smislu e, pra, vlasničkih prava i vlasništva i mislim da mi kao parlament trebamo biti jako zahvalni na ovom izvješću. Međutim, također tu je činjenica da velika većina e, osoba u ovome parlamentu podržava proširenje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode i sada, ćemo vidjeti što će riješiti komisija i što će podržati vijeće. podr i hoće li iskoristiti pritisak e, države članica i parlamenta da nešto danas postignemo. Hvala. Hvala. Hvala. Stvaranje europskog sustava zaštite oznake zemljopisnog podrijetla već se pokazala kao ključnom e, za mnoge naše poljoprivredne proizvode. Sada je ključno da to proširimo na autentične lokalne proizvode i činjenica da imamo jednu fragmentiranu situaciju u kojima neke države članice imaju nikakvu zaštitu dok e, druge imaju različite definicije što znači da, da nam treba jedan jasan, čvrst okvir za zaštitu lokalnih proizvoda i upravo zato sam danas glasovala za proširenje ove oznake na nepoljoprivredne proizvode. Moja regija, Zapadni Midland, poznata po porculanu, Wedgwood, Steeland i tako dalje, u Stoku. I zato želim da komisija poduzme snažne mjere kako bi e, autentični proizvodi e, i dalje mogli ostati na, na tržištu kako ih ne bi e, pomeli jeftini proizvodi. Ja mislim da se tu radi o nacionalnom nasljeđu i želim da komisija ih na pravilan način zaštiti. Hvala. A sada gospođa Morvaj. Hvala vam. Ja sam glasovala za nacionalne mjere i želim reći da je ovo pitanje pripadnosti na nacionalna vrijednost, vrijednost naše nacije i to treba zaštititi. Imamo sve više turista koji posjećuju Mađarsku i hvala im na tome. I sada čekamo da svi mogu uživati, dakle osobe izvan Europe, da svi mogu uživati u našim tipičnim proizvodima. Govorimo i o kulturi u Kaloči termalnim e, proizvodima, dakle voda, potom e, nasljeđe Janjoša Hunadija. koji je predstavio dakle e, Mađarsku i u srednjoj Europi koji je zaustavio tursku invaziju. Molim vas da se držite vremena, gospodin Šoltes. Hvala lijepa. Smatram da je zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode je nešto što je dobro, zato što će dovesti do veće transparentnosti i pomoći će potrošačima da bolje odluči, da imaju više informacija. Htio bih naglasiti kako ova oznaka ne dovodi nužno do sljedivosti. Moramo osigurati sljedivost tako što ćemo dodati još neke mjere. Mislim da bismo trebali više učiniti po e, pitanju sigurnosti proizvoda i kontrole tržišta. I još jedna stvar, nešto što je jako važno e, za zelene. Izvještaj ne uključuje dovoljno informacija o temi intelektualnog vlasništva novih proizvoda. Također bismo trebali imati jednu ocjenu učinka o tome kako, e, odnosno što će ovo značiti u smislu troškova. Ovo izvješće nije najbolje i stoga povlačim svoju podršku. Hvala. Hvala, predsjedateljice. I ja sam glasovao za ovo izvješće, poput većine mojih kolega, uvjeren sam da ako imamo europsku zaštitu poljoprivrednih odnosno zaštitu oznaka poljoprivrednih proizvoda, ako je ona funkcionira, onda je logično proširiti to i na nepoljoprivredne proizvode. To će samo ujediniti sustav koji već postoji za određene proizvode. Očigledno je da je učinkovitije zaštititi naše proizvode na europskoj razini umjesto da imamo 28 različitih rascijepkanih sustava zaštite koji se svi međusobno razlikuju. Važno je da ovo ne opterećuje dodatno tvrtke, da bude dobrovoljno i da svaki proizvođač može odlučiti hoće li to iskoristiti, da se ništa ne nameće od strane Europske unije ili države. To je važno. Hvala. Gospođa Maletić, izvolite. Predsjedavajuća,

Hvala predsjedateljice. Ja sam glasovao za ovo izvješće. I bio sam prisutan e, sinoć na raspravi i bilo je jasno kako većina zastupnika je za. I to smo vidjeli i na glasovanju. Imali smo 694 glasova za i nema sumnje nikakve e, da je ovo zaštitilo da je ova oznaka e, pomogla zaštiti e, poljoprivrednih proizvoda, ali imamo i još i druge proizvode i to bi nam pomoglo da i u tome području poboljšamo prodaju. To bi stvorilo nova radna mjesta i e, pomoglo stvaranju bogatstva. Kao što je rekao izvjestitelj, ja se doista nadam da će komisija se potruditi da što je prije moguće u ovom području da neke prijedloge. Hvala, gospođa Behin. Hvala vam. Upravo smo usvojili izvješće kojim želimo da se uvede dakle oznaka porijekla na nepoljoprivredne proizvode. Onako kako postoji ova oznaka koja štiti sir, meso i tako dalje, mi želimo zaštititi proizvode koji nisu poljoprivredne prirode, a koje imamo u Europi i u Italiji, tu je mramor iz Karare, staklo iz Murana i tako dalje. Koliko ovaj sustav doista bude uveden, tako lakše ćemo se boriti protiv krivotvorina u Europi i diljem svijeta. Postoji samo jedno žaljenje, ovdje se traži da se e, ulazak na ovu listu plaća. Mi tražimo da ovaj upis bude besplatan. Međutim, s obzirom na važnost teme, glasovali smo za ovo izvješće ovdje na plenarnoj sjednici. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Mamikins. Hvala lijepa. oznaka zemljopisnog porijekla europske unije njeno širenje na, nepoljoprivredne proizvode od velike važnosti to će pomoći da se bolje upoznaju potrošači oni će biti e, bolje e, pripremljeni kako bi bolje donijeli, kako bi donijeli kvalitetne odluke. Ljudi će se moći oslanjati, dakle, sve više na kvalitetu Pro, to jednako važi za proizvođače kako za potrošače. Ključne važnosti je zaštititi malu proizvodnju. To može pomoći da se stanovništvo zadrži u ruralnim krajevima. Ove tendencije u Latviji su vrlo snažne, naročito na istoku naše zemlje. Hvala vam, gospodin Polčak návrh, eh, který zde byl předkládán. Hvala vam, ja sam glasovao za ovo izvješće koje je izradio moj kolega. Jasno je da se za ovo trebamo zalagati na razini Europske unije, govorimo o obrtnicima, o lokalnoj proizvodnji, međutim govorimo također i zaštiti potrošača. Ovdje govorimo o informacijama koje dobivaju potrošači, ali ono što se još nije spomenulo, to je provođenje ove zaštite na međunarodnoj razini. Koliko želimo doista zaštititi vrijednost naših proizvoda, nije dovoljno učiniti to samo na europskoj razini. To mora biti poduzeto i na međunarodnoj razini i zato se zalažem za ponovno otvaranje sporazuma TRIPS, dakle o intelektualnom vlasništvu. To je od velike važnosti za Europsku uniju. Hvala lijepa. Zastupnik Maulu. Grazie Presidente, considero straordinariamente importante questo Hvala vam. I ova mjera je izuzetno važna. Nadam se da će komisija također biti jako brza u definiranju provođenja ove mjere. Riječ je o nečemu što povezuje talijansku povijest sa evropskom manufakturom. Dakle, to sad ova zaštita zemljopisnog porijekla će omogućiti da mi budemo još više konkurentni sa svojim malim i srednjim poduzećima koje se nalaze u borbi dakle na svjetskom tržištu, tu treba moći razaznati kvalitetu od kvantiteta i tu moramo povezati dakle talijansku kulturu sa vlastitim proizvodima. Hvala vama i tu smo došli do kraja objašnjenja obrazloženja glasovanja vezano uz moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog porijekla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode. Dolazimo do izvješća Mihajlova. Izvolite kolegica Morvaj. Hvala lijepa predsjedavajuća. Ja sam glasovala za ovo izvješće, glasovala sam dakle za Grčku koja se nalazi u jako teškoj situaciji. Međutim, ja bih htjela ohrabriti grčke građane da pažljivo prate situaciju, gledaju gdje nestaju ovi novci, moraju voditi računa o tome da opet ne dođe do javnih nabava koje nisu transparentne i kojima se onda distribuiraju ovi novci. Neka se obrate Europskoj uniji, kao što sam i ja sama učinila kada je riječ o manipulaciji novca za poljoprivredni sektor. I ono što je otkriveno je da je potpora po hektaru nešto čime se manipuliralo u Mađarskoj, i tu su razni korisnici imali veliku korist, imali su dakle slučajeve kada smo tražili pomoć Olafa, govornica je prekinuta riječ. Molim vas da se držite dodeljenog vremena. Izvolite kolegica Maletić

ulaze u različite regulative. Thank you. Mr. Kelly. Hvala vam, zastupnik Kelly. Hvala vam lijepa. Gospodin Cipras e, je bio izložen velikim kritikama od strane Europske pučke stranke. Mi je on predstavio dobar paket mjera, tada smo mu se mogli nešto približiti, on je to učinio i zato je ponovno izglasan. Ali situacija će biti teška za Grčku. Ja dolazim iz Irske i znam kako je ovaj program bio težak, ali ukoliko ga, ukoliko ga se pridržavate, onda možete doživjeti uspjeh i isto to želim za Grčku. Međutim, moramo, ih, moramo im pomoći. I ukoliko to, zato možemo iskoristiti strukturni fond, onda to moramo učiniti. Također svjesni smo činjenice da se Grčka sada bori sa ovim migratornim tokovima i zato je njihov bailout još teži, moramo im pomoći na svaki, na svaki mogući način i ovo je jedan od, jedna od dobrih mjera koje imamo na raspolaganju. Hvala, gospodin Pospišil. Hvala lijepa. Ja sam se suzdržao tijekom glasovanja, ne zato što ne želim pomoći Grčkoj, znam koliko je situacija tamo teška. Ja sam bio spreman podržati izvješće koje je trebao biti neka vrsta izuzeća onako koji je to predložilo vijeća za razdoblje od 2014. do 2020. A razlog zbog kojeg nisam to izvješće podržao je zato što je komisija predstavila pravila za razdoblje od 2007. do 2013. To je retroaktivni prijedlog i on je za mene problematičan. Mislim da se moramo orijentirati ka budućnosti a ne na, e, na, na prošlost. Hvala lijepa. Gospodin Maminkins. Ovaj prijedlog koji se tiče pomoći Grčkoj ima za namjeru povećati sufinanciranje do 100%, to se odnosi i na konvergenciju za programsko razdoblje od 2007. do 2013. te se po to proširuje na razdoblje od 2014. do 2020. dvadeset sa posebnim naglaskom na investicije. Dakako, dobro je podržavati investicije, dobro je pomagati općenito, ali dobro je povećati konkurentnost grčkog gospodarstva. Međutim, glavni cilj je pomoći grčkoj vladi u provedbi reformi, a to će omogućiti Grčkoj da se vrati među najnaprednije i najrazvijenije zemlje svijeta. zdravlje Grčke znači zdravlje za Europu općenito. Hvala lijepo ima zastupnik Polčak. Hvala, ja sam podržao ovaj prijedlog kojim se želi pomoći Grčkoj. Ne bih glasovao za gospodina Ciprasa, međutim, glasovao sam za pomoć zemlji koja je u ovakvoj nevolji, to jest europska solidarnost na dijelu. 500 milijuna eura koji bi se trebali pridodati već postojećim fondovima ove godine i iduće godine nisu puno novca ukoliko imamo na umu da ćemo s njime tek potaknuti grčko gospodarstvo da profunkcionira i zato bismo trebali izraditi strože uvjete te ih povezati sa konkretnim ciljevima. Hvala lijepo. Gospodin Marijas. Hvala vam predsjedavajuća. Sam za ovo izvješće zato što su ovo odlučujuće mjere za Grčku. Riječ je o zemlji koja pati zbog programa spašavanja. Ovaj program je osiromašio. Grčku nametnuo je smanjenje javnih investicija, a bez ovih investicija nismo mogli dobiti sufinanciranje od Evropske unije, dakle nismo mogli primiti tu pomoć. Zbog toga su ove mjere od ključne važnosti kako bismo išli naprijed, kako bismo okrenuli novu stranicu. I zato Europska unija sada mora dovršiti svoj plan pomoći grčkom narodu kako bi se on oporavio nakon što je trpio ove agresivne politike štednje. Hvala vam. Dolazimo sada do izvješća Teo Karus. Riječ ima zastupnik Pospišil. Thank you. E, ja sam tuto Zahvaljujem, predsjednice. Glasao sam za ovo izvješće. E, ja dolazim iz Češke koja podupire i sama podupire zemlje u razvoju. Za 2014. 2020. češki doprinos e, Fonda za razvoj je udvostručen. Mi e, želimo znati u kojoj se mjeri učinkovito koristi novac. Svakako ovo izvješće to, tome doprinosi, ali jasno kaže da u alokaciji korištenju fondova treba postići veću suradnju sa lokalnim tijelima umjesto samo surađivanja sa središnjim tijelima što se često odnosi na e, upitno korištenje sredstava i pitanje u kojoj mjeri zapravo dolazi do krajnjih korisnika onih kojim treba novac. Pozdravljam ovo izvješće za koje sam glasovao. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja sam e, glasao za ovo izvješće i nije mi to bilo teško jer e, većina zastupnika bila je za. 506 za. Jer na lokalnoj razini upravo se odvija najviše posla, posebice lokalne vlasti. Ako učinkovito rade svoj posao, ljudi su zadovoljni. I to nam omogućuje da poboljšamo život ljudi i ljudi e, raspoznaju ovu razinu lokalne e, vlade. Mislim, e, puno novca često se ne troši onako kako bi trebalo na lokalnoj razini. I ovo je dobro izvješće koje će pomoći zemljama u razvoju da novac iskoriste na najbolji mogući način. Gospodin Kings. Zahvaljujem. Kao e, što svi znamo, Europska unija je jedna od najvećih e, donatora u svijetu i kao jedna od najbogatijih regija u svijetu naše dužnost e, pružiti pomoć drugima. Jedan način da to učinimo, po mom mišljenju, je suradnjom sa lokalnim upravama. I svakako upravo su regije izvan glavnih gradova te koje omogućuju najviše razvoja u bilo koje zemlje. Tako da je nužno podijeliti našu e, bogatstvo i sa drugim regijama, ne zaboraviti periferne regije. To je, se odnosi na sve zemlje, nego i ne samo na zemlje u razvoju. Naprema u Latviji postoje velike razlike između glavnog grada Rige i e, regionalnih krajevi, krajeva koje recimo neki od njih su najsiromašniji krajevi i ovom suradnjom postići ćemo bolje rezultate. Gospodin Polčak, izvolite. Zahvaljujem. Ja sam e, poduprao ovo izvješće i ne samo zato što Smatram e, da su lokalne vlasti važan e, igrač nego zato što su one i bolje u provedbi ciljeva europskih politika i zaštite e, europskih politika. Radi se o pitanju subsidijarnosti, decentralizacije, a možda i proporcionalnosti. Te ovo zaslužuje potporu. Po mom mišljenju ono što je važno je da uloga lokalnih vlasti mora biti odražena u proračunima. Naime, često o tome ne govorimo, ali sve dok središnje vlade e, prelaze zadane razine e, zaduživanja lokalne vlasti vrlo malo sudjeluju i imaju malo e, mogućnosti sudjelovati u tome manje od 10% u Češkoj. E, zapravo lokalna razina mnogo je bolje upravljanja sredstvima od središnje. Gospođa Morvej. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, kao i prošli puta javljam se e, da objasnim zašto smo glasali za ovaj predlog. Naime, radili se o E, europskim sredstvima koje se trebaju raspodjeljivati transparentno, a ne iza kulisa. Dakle, vraćam se do one točke kojoj sam govorila u svom posljednjem govoru. To se upravo dogodilo u Mađarskoj sa e, potporama u poljoprivredi. Željela bih e, i u Europi i u Africi ukazati na to da treba pratiti kako se novac troši. I ako postoje dokazi da se ne troši na odgovarajući način, svi se treba obratiti odgovarajućim nadležnim mjestima. Mi smo već e, se obratili Europskoj komisiji, komisija se obratila Olafu i Olaf e, je već e, dodijelio broj za ovo pitanje. Hvala. E, ovime smo završili obrazloženje glasovanja. Nastavljamo sa sjednicom u